Koraca Bild hat sich zu... Gospođa Koraca Bild se je javila vezano uz poslovnik. Koraca Bild, Sie haben sich... Gospođo Koraca Bild, javili ste se vezano uz poslovnik. Izvolite. Bitte, Frau Koraca Bild. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as you know, uh, more than a month has... Pa- Kao što znate, prošlo je mjesec dana od kad smo ovdje otkrili varanje sa glasovanjem gospođe Le Pen. Mnogi zastupnici kao i ja želimo znati kako teče istraga koju vodite, posebno